E, jednoglasno. Dakle, to, tu nema ravnoteže. I sve se to blokira u Europskom vijeću. Dakle, ja vas molim sada i sljedećih godina molim vas E, e, vo, trebamo voditi ovu političku e, borbu jer inače će sve biti to samo popis i želja koja se nikad neće ostvariti. Mislim gospodine predsjedniče da sam po prvi puta učinio nešto, a to je manje više da sam u okviru svojih četiri minute. Hvala. A sada gospođa Keller u ime zelenih Hvala lijepa premijer, e, hvala vam na vašem govoru koji mislim da je bio jako snažan, vrlo proevropski, jako mi je to drago jer mnogo ljudi e, se jako brine za budućnost Europe, vidimo puno vlada koje zapravo ne osiguravaju vladinu pravu napredak u demokracijama u njihovim zemljama, pa je dobro vidjeti da se stvari mogu drugačije riješiti. To je jako dobro vidjeti, konkretno vam e, čestitamo na nekim mjerama koje su već poduzene u Španjolskoj, koje održavaju ove vaše tiče e, opredjeljenja o kojima ste ovdje govorili. Prvo, povećanje minimalne plaće na 900 eura. To je pomoglo mnogim obiteljima koji su puno trpili u prošlosti od proračunskih rezova i protusocijalnih reforma, osobito u kombinaciji sa vašom e, poreznom reformom. E, mi želimo istinsku socijalnu uniju i za to trebamo ulagati veće napore u vijeću i to svaka pojedina država članica. Nadam se da će i drugi slijediti vaš primjer. Kao drugo, tu je vaša odluka da se pobrinite da obitelji koje stave solarne panele na krovove imaju koristi od te inicijative. Tako možete se boriti protiv klimatskih promjena, ali i nagraditi ljude za njihove inicijative i pobrinuti se da će svako doprinijeti u toj velikoj borbi za spas našeg planete. Trebaju nam takvi konkretni koraci. Na posljedku jako sam zadovoljna, kao što ste i danas spomenuli, da je vaša vlada ima najveći postotak žena u cijeloj europske uniji. Prava žena su ljudska prava, no još uvijek smo jako, jako daleko od e, dobre rodne jednakosti. Moramo tu postići napredak, vidimo e, nazadak u mnogim državama članicama unutar Europske unije i to protiv prava žena, protiv ljudskih prava. I jako je dobro vidjeti da postoje još neke e, vlade koje su tu predvodnici i to je zaista vrlo ambiciozna agenda koju imate. E, situacija u Španjolskoj svakako nije jednostavna, naslijedili ste mnoge probleme, jedan je svakako situacija u Kataloniji. E, e, ne kompromisni način na koji je vaš konzervativni prethodnik rješavao to pitanje, povećao je problem i pojačao sukob. Sada je to na vašem stolu. Poput je jasno da samo demokratsko političko rješenje može, može predvoditi put naprijed. To uključuje i rješenje za zatvorenike. Dva bivša člana našeg kluba su sada u zatvoru. Ono što, se njih optužuje ne može e, izdržati kontrolu, kao što su rekli sudovi u Belgiji i Njemačkoj. E, molim vas da otvorite e, iskren dijalog jer jedino sa, dobrom voljom na obje strane Dakle, dobra volja na obje strane dovešće nas bliže rješenju koji svakako trebamo za Kataloniju, Španjolsku i Europu. Premijere, spomenuli ste europske vrijednosti i kako svi moramo njih braniti, no jako nas brine e, Andaluzija. E, i e, zbog toga što e, stranka krajnje desnice bit će u vladi i zaista je, zaista je tužno vidjeti da i konzervativci i liberali se s time slažu. To je pogodba koja će, na temelju koje će nacionalisti imati, čuće ih se o našoj budućnosti, budućnosti Andaluzije i dalje od toga. Sigurno sam da to mnoge brine i da mnogi od vas nisu sretni s no sada je upravo vrijeme kada možete poduzeti nešto konkretno. Svi mi, svi klubovi moramo raditi na tome da se to ne dogodi. To je sramotna pogodba, e, e, sramotna nagodba i e, e, svako od nas bi mogao napraviti koaliciju sa krajnjim desnicama, no nemojmo to učiniti. Učinimo svu moć koju imamo u svojim rukama da se to okonča. Mi podržavamo žene koje sada prosvjeduju za rodnu jednakost e, jer nasilje nad ženama nema mjesta mu nema u Europi nigdje. Želim vas premijer podsjetiti da mnogi od ciljeva, svi zapravo koje ste spomenuli, rodna jednakost, jednakost, socijalna Europa, sve to traži djelovanje na europskoj razini. Dakle, nadamo se da će vaša inicijativa postati i u vijeću i na vašu potporu vijeću e, da se pobrinete da vaši kolege u vijeću slijede vaš primjer i ako ćete to učiniti, ako ćete raditi na progresivnu, socijalnu, demokratsku Europu, onda možete računati na našu potporu. Hvala. E, u ime e, kluba konfederalne grupe Europske unije ljevice E, hvala lijepa, gospodine Sanče, hvala vam lijepa što ste došli u ovaj dom i na vašem doprinosu evropske raspravi koja je nužnija neko ikada zbog e, ekstremnog desnog populizma i njegovog rasta u Europi uključujući Španjolsku. No bez obzira na to slažemo li se ili ne, o opasnostima i prijetnjama kojima je izložena Europska unija. E, možda se slažemo s, o tome, ali ne slažem se sa rješenjima koje ste dobili ovdje. Kada se radi o krajnjoj desnici, o e, skupinama koje sliče fašistima, moramo rješavati korijene takvog stanja, e, plodno tlo za takvu vrstu pokreta. E, a plodno tlo je činjenica da vlada više ne ispunjava svoje obveze prema radničkoj klasi. Ne moram vam podsjećati da nove liberalne politike koje gura Brisel E, su potkopale e, državu blagostanja koja je već trpjela, problemi postaju e, gori i krivo upravljanje krizom dovelo je do neodržive nejednakosti. Vaše politike pomažu samo povlaštenima, uzrokuju mnogo socijalnog trpljenja i krize legitimiteta. Španjolska vlada je pomogla e, pogošanju takve situacije i gorčini koja tu postoji. E, bila rezova u zdravstvu, obrazovanju, mirovinskom sustavu i e, i dvije štetne e, e, radne reforme za radnike, za žene i muškarce. To se ne može ponoviti. Stvorili ste sjajnu e, oluju tako da krajnja desnica može iskoristiti oče većeg dijela stanovništva. Oni govore o krivim neprijateljima i krivim rješenjima. Gospodine Sanchez, Europska unija ima više od 140 milijuna siromašnih ljudi i onih koji rade siromašni su, a to je zato što postoji e, zbog modela proizvodnje koje imamo e, koji se koristi da se uništi jug. Imamo subsidijarne modele koji se temelje na jeftinoj radnoj snazi bez dodane vrijednosti. Postoji jako puno ljudi čija radna mjesta vise o koncu zbog toga što njihova poduzeća ih ne plaćaju ili ih mogu otpustiti niste zapravo postigli sporazum sa sindikalnima. E, e, e, popis je zapravo predugačak, ne mogu sve to ovdje niti navesti. To je rezultat zanemarivanja demokracije i stavljanje demokracije u ruka multinacionalnih poduzeća. Naš prioritet bi trebao, trebali bi biti stvarni problemi građana, bez obzira gdje žive i odakle dolaze. Zato moramo promicati javne politike koje potiču kvalitetna radna mjesta i otvaraju i koji sprečavaju iskorištavanje na tržištu rada. Jer sve do sada sloboda kapitala išla ruku pod ruku sa slobodom kretanja siromaštva i nejednakosti. Za ust Mm, prestanite se osuglašavati o gospodarskim politikama sa krajnjom desnicom. Rješavajte probleme radničke klase. Ne trebaju nam dobre namjere, trebaju nam čvrsta opredjeljenja. Ako je socijalna politika, ako treba biti u srcu europske politike, onda se moramo pobrinuti da ratificiramo europsku socijalnu povelju. To je dobar socijalni e, sporazum. Što ćete učiniti da se pobrinite da vanjska i socijalna politika EU bude vjerojatno dostojna, a ne puna prijepora. Sjetimo se Zapadne Sahare, Palestine. Prije reforme e, osnovnog izbornog zakona želimo rodnu jednakost jer je izložena prijetnji, postoji e, e, jaz rodni jaz u plaćanja. Nije to samo jaz u plaćama, to je viši, veći jaz, a nastavit ćemo se boriti za interese žena. Hvala. Per gruppo Europa della Libertà della Democrazia Diretta la parola u ime FDD-a zastupnica Ferrara ima riječ. Hvala predsjedniče. Predsjedniče, vlade, najpša hvala što ste došli na današnju raspravu. Ovo je 15. rasprava o budućnosti Europe koju ovdje organiziramo u Europskom parlamentu i po 15. put ponavljamo da Unija očito prolazi kroz krajnje teške trenutke i već 15. put se pitamo zašto je tome tako. I razlog koji se nudi uvijek je isti. Politike su krive, stvaraju štetu i određenu nepravdu. Želim vam spomenuti dva primjera. Politika stroge štednje izazvala je veliku štetu u našem društvu. Još jučer predsjednik Juncker priznao je ovdje da je politika štednje izazvala, odnosno nanjela štetu. Kaže se bolje ikad nego nikad, no možda tome baš nije tako ovdje jer smo probili sve rokove Postali smo gospodarstva koja razbijaju sve sustave zaštite radnika, najranjivijih skupina i ne poštuje se očekivanja najugroženijih. Govori se o socijalnoj politici, o poštovanju dostojanstva, o nezaposlenosti i socijalnoj isključenosti, no to je situacija kroz koju, u kojoj se nalaze milijuni europljana. Kada govorimo o tome, to ne znači da smo populisti, već jednostavno da promatramo stvarnost tako kakva jest i da namjeravamo reagirati. Juncker i drugi povjerenici raspolažu se još nekoliko mjeseci mandata, ali sljedeći izbori stvorit će pravu promjenu i ovdje u ovoj vijećnici, ali i u komisiji. Želim navesti još jedan još jednu krivu politiku. Ovdje mislim na politiku o migracija. Ovdje neuspjeh politike nije pitanje imena, već činjeničnog stanja. Dakle, nema jednake raspodjele odgovornosti, nema solidarnosti između država članica i sve to polučilo je reformu za jedinstvenog sustava azila. Ali ta dva načela su jasno E, naznačena u članku 80. temeljnog ugovora, no popustilo se pred nacionalnim egoizmima. Stoga glavna odgovornost glavna odgovornost za upravljanje protokom e, tokovima izbjeglica su na plećima e, graničnih pograničnih zemalja što utječe uveliko na temeljna prava i gospodarski i socijalni na cijena toga svega procijenjena je godišnj, na godišnjoj razini na 40 milijardi. E, nisam tek tako spomenula ova dva primjera, gospodine predsjedniče vlade. Španjolska i Italija su dvije pogranične zemlje koje imaju interesu da valjano upravljaju protokom, migracijskim protocima i gospodarstvom. Vaša i moja zemlja su primjer dviju političkih snaga koje su potpuno suprot različite, ali jedna i druga treba boriti protiv mjera štednje i naći rješenja za e, migracijsku krizu. Cijela Europska unija trebala bi biti aktivna E, s obzirom na ove e, hitne situacije. Rekla sam, drage kolege, da trebamo ponuditi druge odgovore građanima i građankama koji očekuju konkretne rezultate. Mogli bismo, na primjer, e, donijeti neke mjere protiv traćenja sredstava. Započnimo odmah ovdje u Europskom parlamentu koji ima tri različita, a u potpunosti nepotrebna mjesta rada. Očuvanje Strasbura u svakom mandatu košta milijardu eura 200 milijuna eura svake godine kako bismo imali e, ove zgrade u Strasburu samo za 48 dana godišnje. Pa kako možemo to pravdati pred našim sugrađanima? To nije moguće. Dakle, vidite, dragi kolege, kad bismo stali e, u kraj ovom e, tračenju sredstava, to nije napad na demokraciju. Demokracija nije privilegij. Dragi kolege, tu su brojke s jedne strane, mjere štednje s druge razbacivanje sreće, a opet prem toga svega imamo i europljane, europljane koji traže od nas promjene i mislim da europljan trebaju biti u samom centru politike i odluka Uniji. Dobro biti prava europljana trebaju biti u samom srcu naših odluka i ne trebaju biti žrtva, ni u ime ekonomskog i financijskog interesa nekih, odnosno elite. Hvala. U ime ENF-a zastupnik Bejmar Gospodine predsjedniče vlade, primanje od godinu dana Slučajno ste se obreli na čelu Španjolske, zahvaljujući skandalu e, kojem je bio izložen Mariano Rajoy. Vaš dolazak bio je čudo, čudotvoran za socijalističku stranku koja je raspolaže samo sa 80 sjedišta u zastupničkom domu, ali katastrofalno za Španjolce koji danas trpe vašu politiku. Vaš prvi politički čin bio je primiti Aquarius, brod e, nevladne organizacije francuske Njemačke, čiji, Fransko-Njemačke nevladne organizacije, čiji je biznis e, podrška ilegalnoj imigraciji u sredozemlju. Mafije prosperiraju i koriste i zlopotrebljavaju naivnost Europljana. E, krijumčari su veliki korisnici ovih takozvanih humanitarnih organizacija koji im omogućavaju veliku uštedu goriva na Macron i Merkel eh, su bili oduševljeni što su dobili tu neočekivanu podršku svoje lude migratske politike i odmah su vam čestitali. Prošlog ljeta dva puta ste primili gospođu Merkel, drugi put, eh, uzgled bude rečeno, to je bilo vašoj ljetnoj rezidenciji u Andaluziji. Bez da ste savjetovali sa Španjolcima, napravili ste sporazum sa kancelarkom kako biste preuzeli višak migranata kojih se ona želi riješiti nakon što je širom otvorila svoja vrata 2015. godine i u svom žaru niste ni uvidjeli da usput e, prema po, govorite o Maroku e, kao o, pod, o nerazvijenoj zemlji e, govoreći o ponoru nejednakosti, a vaš prethodnik je prema toj zemlji postupao kao najprosperitetnije i najstabilnijoj zemlji Magreba. A uzgred budi rečeno, to je zemlja koju, koju, koja koju dijeli samo 14 km od vaših južnih granica. No, nakon e, takvih postupaka migranti su jurnuli na vaša vrata i vidjeli smo dakle kaočne scene e, migranata koji su se bacili na Ceutu i Melilju, pa ponekad napadajući vaše graničare oružjem. Vi ste počinjeni Berlinu, ali već i Briselu još odavno 2011. E, krišom ljetnog razdoblja socijalistička partija je pod vašim Eh, vodstvom eh, održa, odlučilo promijeniti svoj eh, španjolski ustav i od tada ste počinjeni proračunskim nalozima Brisela. No, španjolski narod se budi. Od početka prosinca jedna stranka koju su vaši prijatelji prema kojoj su postupali sa nipodaštavanjem uspjela je nevjerojatan rezultat ostvariti. Naravno, govorimo o Voxu koji je u vašem u vašoj vašoj zemlji Andaluziji e, E, ostvarila nevjerojatan rezultat i svrgovanje socijaliste koji su tamo vladali već 40 godina. A to je samo početak jer Santiago Abascal e, će napraviti slično. 2018. zbog vas 129, za 129% je e, više migranata primljeno u Španjolskoj 2017. A suprotno tome u Italiji Matea Salvinija ilegalna migracija je smanjena za 95% jer poruka je jasna. Italijani više ne dopuštaju da se gazi po njihovim zakonima nelegalnim dolazcima na njihovu votlo a tim više što mafija, prava mafija protiv koje se Mateo Salvini stalno i bez pre, e, ne napor bori a mafija koristi e, ovo krijumčarenje najviše. Jedan nedavni članak Vardjana rekao je da je krijumčarenje ljudi još isplativije od krijumčarenja droga, a da ne govorimo o tome da multinacionalna poduzeća e, gledaju prema tom dolasku jeftine radne snage. Gospodine predsjedniče vlade, rješenje migracijske politike je samo pitanje dobre volje, e, političke dobre volje, jer ljudi iz Gvardije Civil su jednako kompetentni kao i njihovi kolege u Italiji. No, umjesto da se na njih oslonite, vi ste pred Božićem rekli da ćete ulagati novce u zasebni fond koji je namijenjen integraciji migranata. Ja predviđam da Španjolci neće još dugo podnositi vašu neodgovornost. Zastupnik eh, Ujazdovski, neovisni zastupnik. Wystąpienie i przy tej okazji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 E, Španjolskoj i čestitati na 40. godišnjici Ustava i očuvanju e, teritorijalnog integriteta. E, kolega Verhofstadt u vašem govoru vidio je određenu doktrinu, ali meni se čini da je pragmatičan pristup i više poštovanja prema državama članicama odmicanje e, od centralizma nešto što nam je potrebno i odmicanje od centralizma mi je nedostajalo u vašem izlaganju. Solidarnost e, znači da smo spremni pružiti potporu e, drugima onda kada im je potrebna, ukoliko bez svoje krivnje zapadnu u poteškoće. Međutim, solidarnost ne znači da mi trebamo e, platiti račun za nešto što je netko drugi nerazumno potrošio. Praktično gledano smatram da je Španjolska kvalitetan partner kada govorimo o realnom e, pristupu europskoj politici. Hvala. Señor presidente del Gobierno de España, tiene la palabra para contestar a las primeras. Predsjednik e, španjolske vlade, gospodin Pedro Sanchez Perez Castejón ima riječ kako bi odgovorio na posljednje pitanja. Muchas gracias, presidente. Dragi predsjedniče, zastupnici, hvala svim govornicima i hvala vam na ovoj raspravi koja je bila živa. Ako mi dopustite, e, odgovorit ću predstavnicima različitih klubova zastupnika, neću vam se obraćati e, izravno, već ću e, kolektivno odgovoriti na pitanja. Pa, ključna ideja jeste da treba zaštititi Europu kako bi nas Europa zaštitila. O tome su govorili različiti predstavnici kluba zastupnika. No, bez obzira na naše ideološke razlike, pitanje koje se postavlja jest da vidimo kako ćemo usmjeriti stvari. Najprije bih se osvrnuo na pitanje migracije. Gospodinu Weberu mogu reći sljedeće vi prenosite viziju Partido Populara iz Španjolske, ali treba porediti percepcije. Dakle, migracija se nije pojavila sa socijalistima u lipnju prošle godine. Dakle, došlo je do porasta od 130% pro, e, migracijskih tokova prema Španjolskoj. 130. No, ono što se dogodilo nije e, migracija, već migracijska politika. I ono što želim reći svima, jest da smo uvijek imali i zato smo i donijeli odluku da primimo akvarijus. Dakle, uvijek smo vjerovali da je razvoj migracije nešto što zahtjeva od svih država članica da zauzmu zajednički stav koji će biti temeljen na dva stupa odgovornost i solidarnost. I španjolska vlada zalaže se za vanjsku politiku poput one koju je na e, koju, koju promovira potpredsjednik Europske komisije. Mislimo da trebamo imati ekonomske resurse za razvoj i stimulaciju Afrike. Mi se zalažemo za multilateralu sa bilateralu sa brojnim zemljama ove godine, sa Mauritanijom, Marokom i svim zemljama Sahela. To nismo napravili samo u interesu Španjolske, već i celokupne Europske unije. A Trebate znati da Španjolska već čitav niz godina vodi politiku povratka sa Marokom, Mauritanijom i drugim zemljama Sahela. Prije nekoliko godina bio sam u Maliju, gdje smo na određen način otvorili politiku dobrovoljnog povratka e, državljana Malija koji žive u Španjolskoj. Dakle, to je politika povratka koju ohrabrujemo i jačamo isto tako politiku, graničnu politiku, no jačamo isto tako i politiku integracije jer mislimo da je važno poticati tu politiku e, prema svim migrantima koji su na našem kontinentu i ono što vam želim neupno reći jeste da smo mi za reformu zajedničkog sustava azila Unije. Ono što je napravljeno napravile stranke koje su dijelom e, Europskog parlamenta, naravno, poput e, e, Europske pučke stranke, ali mislim da ne možemo raditi ustup, povlačiti se. Mislim, mene ne brine inače što se tiče ekstremne desnice njihovo postojanje i prisustvo, no ono što me brine jeste kako oni jako suptilno i vješto uvjetuju diskurs europskih stranaka i evoluciju europskog projekta. Moja vlada i uzgled bude rečeno gospodine Verhofstadt napravili ste odličan eh, govor. Da, naša vlada želi usvojiti višegodišnji financijski okvir, mi smo se zato zalagali na Europskom vijeću, ja sam zato zalagao, a i prethodna vlada gospodina Rahoja. Dakle, mi smo govorili da treba usvojiti višegodišnji financijski okvir prije izbora, jer to je od temeljnog značaja za poljoprivrednu politiku, za kohezijsku politiku, ali isto tako jednu važnu politiku kao što je migratska politika i politike koje su povezane uz istraživački rad i inovaciju. Dakle, mi ćemo odobriti opći proračun e, u četvrtom mjesecu vjerojatno, govorim o nacionalnom proračunu, prethodni saziv i vlada gospodina Rahoja predložila proračun za početak četvrtog mjeseca. Ono što želim ovim reći jeste da ćemo mi anticipirati stvari, i mislim da ćemo izvojati tu pobjedu jer se tu radi o dobrom proračunu, ne samo socijalno gledano, već imamo i znatno povećanje e, sredstava koje se tiču redistribucija, ali tu su i neke inovacije koje se tiču e, fiskalne politike kao što je dakle plaćan porez za velika e, E, digitalna poduzeća i za financijske transakcije. Dakle, to, to su stvari koje ste vi ponudili u ovom ovdje domu, a mi, to za, e, mi o tome raspravljamo na razini Španjolske. No, dopustite isto tako i da spomenem i Kataloniju, jer je gospođa Keller o tome govorila. U Kataloniji od 2014. godine bilo je pet glasanja. Imali smo dakle tri autonomna glasanje glasanja izbora i dva referenduma. I koji je bio rezultat tih glasova uvijek držeći se statusa Španjolske? Dakle, 48% katalonaca podržalo je independentističke e, stranke. Dakle, ta struja nema većinu glasača, imaju parlamentarnu većinu, ali ne većinu građana. inzistira na tome, 52% građana Katalonije ne podržava neovisnost. Dakle, oni to moraju uvidjeti, odnosno ne može se nametnuti politički projekt većini koji je u više navrata od 2014. rekao da se ne slaže sa tim zastranjivanjima i koji se tiču neovisnosti. No, to se ne tiče samo Katalonije, pogledajmo Bavarsku ili Veneto u Italiji ili Korziku, tu postoje neke teritorijalne napetosti, pokreti, teritorijalne fragmentacije. To postoji u velikim državama. E sad, koja je razlika između onoga što se dogodilo i u Kataloniji ili u Venetu ili u Bavarskoj? Dakle, kada se netko zalaže za neovisnost Bavarske u Njemačkoj ili Veneta u Italiji, ali kada se Ustavni sud e, očituje, Vrhovni sud u Venetu ili u Njemačkoj, Bavarski sud, onda te stranke koje zalažu za neovisnost e, smatraju da treba poštovati tu presudu. U Španjolskoj ne, jer došlo je do sudskih odluka ali se one ne poštuju. Dakle, u Kataloniji se to dogodilo. I problem je taj što na određeni način snage koje zalažu za neovisnost nisu ispoštovali institucionalni mandat jer jednostavno nisu priznale ono što se dogodilo. Treće, očito je da još od 2010. godine Katalonija ima regionalni ustav, status autonomije Katalonije koju koji nije podržalo u potpunosti katalonsko društvo i Španjolska kao država je svjesna toga. A jedno je sigurno, već deset godina očigledno je da postoje neke političke stranke koje kada su u oporbi koriste Kataloniju kako bi se suprotstavile socijalističkoj vladi. A kada su na vlasti, onda traže lojalnost socijalista. E pa mi smo lojalni prema državi. Španjolska je velika država koja ima socijalnu i ekonomsku decentralizaciju i kulturnu decentralizaciju na viskoj razini. Priznajemo brojne jezike i tu imamo decentralizaciju i na razini e, obrazovnog sustava. To je sve važno U međunarodnoj zajednici postoje neki pokazatelji prema kojima je Španjolska druga najdecentraliziranija zemlja na svijetu. Dakle, kao prvo mislim da je jako važno da independentizam e, u Kataloniji otvori iskren e, dijalog e, sa onom drugom većinom koja se ne zalaže za neovisnost, vlasti u Španjolskoj trebaju olakšati taj dijalog između tih dviju struja koje postoje u Kataloniji. Dakle, s jedne strane nacionalisti, a s druge strane nenacionalisti. Mogu vam jamčiti ovdje da e, vlada, španjolska vlada, za razliku od prethodnih, e, ima čvrstu namjeru riješiti ovo pitanje posredstvom e, postojećih institucija i ustava pitanje Katalonije. Ali ono što treba napraviti najprije jest da independentisti uvide i priznaju da nemaju društvenu većinu i da trebaju pokrenuti dijalog s onim drugim dijelom Katalonije kako bi izašli iz te slijepe ulice koji traje već deset godina. I kako bismo ovo rezimirali na jednostavan način, Kataloniji nije problem neovisnosti, već eh, kohabitacija, suživot. finalmente, finalmente, usted ha hecho, señor Weber, una alusión. Gospodine Weber, vi ste spomenuli izglasavanje povjerenja. To je bio jedan mandat koji je bio regeneracija sustavno. Ono što se desilo u Andaluziji i i ono što se dešavalo u Francuskoj i drugdje jeste preispitivanje situacije problema koji su se desili zadnji, koji, koji se pojavljuju zadnjih godina. Dakle, ono što se dogodilo u Andaluziji jeste da se prešlo jednu granicu koja postoji u Europi, a ne može se stvarati sporazume s ekstremnom desnicom. Nikada neće biti dogovora s ekstremnom desnicom što se nas tiče. Dame i gospodo zastupnici, ono što vam želim reći jeste da je pristup španjolske vlade takav da idemo naprijed u Europi. Mi smo iznijeli određene prijedloge po tom pitanju i što se tiče strategije za jednakost između muškaraca i žena, borbe protiv prekarnosti rada, nasilja protiv djece, odnosno nasilja obiteljskog nasilja. Dakle, sve te stvari koje se tiču jačanja zaštite u Europi, dakle Europe koja nas štiti, koja štiti najranjivije, tu ćete imati podršku Španjolske i socijalista u Španjolskoj. Gospodin Verhov, šta želim vama reći nešto? Vi ste u Europskom parlamentu jako dugo. Ja sam na čelu e, španjolske vlade evo, tek sedam mjeseci, tako da biste mi mogli. E, svjestan sam e, vašeg iskustva, a i frustracija. No, ono što sam htio reći jest da sam spomenuo neka moguća rješenja glede sporosti u donošenju odluka i gospodarstvu i ekonomskoj politici u Europskoj uniji i mislim da je to sve povezano za promjenu postupka donošenja odluka bilo u vijeću ili u parlamentu. No, mi ćemo se zalagati za to da za ključna pitanja ne bude pitanje jednoglasnosti. Neke stvari zahtjevaće, će, neke izmjene zahtjevaće će izmjenu temeljnih ugovora, druge ne. I ministar vanjskih poslova mi je, gospodin Borel, rekao mi je da možemo koristiti neke premosnice kako bismo pojačali e, globalni aspekt našeg kontinenta i osobito u vanjskoj politici. Hvala vam, predsjedniče. Prelazimo sada na postupak spontanog javljanja za riječ. Molim vas e, da se držite predviđenog vremena od jedne minute. Više od 150 ljudi se javilo za riječ. E, prvi je na redu gospodin gonzalez Poštovani gospodine predsjedniče, živimo u doba lažnih vijesti, ali isto tako i e, krivih uvjerenja. Rekli ste da nikada nećete ući u savez eh, sa ekstremistima, a onda ste učinili upravo to. Osim toga ste rekli da će se odobriti eh, proračun, a eh, to jedino možete uz pomoć podrške totalitarista i ekstremista. Dakle, primjenjujete dvostruke standarde. Puno je bilo riječi o globalizaciji, ali niste govorili o jedinstvu Španjolske i niste zaštitili vladavinu e, prava u Španjolskoj. Ovdje imamo puno žutih e, postera. Pitanje Katalonije nije samo pitanje e, društva i suživota. Postoje postupci protiv ljudi koji se zalažu za nezavisnost i zato je važno stati u obranu vladavine prava. E, svi mi e, želimo štititi jedinstvo Europe, a važno je štititi jedinstvo Španjolske. Španjolska je sastavni dio Europe i zato mora biti i e, sastavni dio naših uvjerenja. Bojim se kao zastupnik iz Španjolske da to niste učinili na adekvatan način. Hvala. Zastupnica Garcia Perez. Poštovani gospodine predsjedniče, ovo je vrlo osjetljiv trenutak za Europu. Slušala sam vaše izlaganje. Govorili ste o predanosti europskim vrijednostima i to je dašak svježeg zraka za one među nama koji vjeruju da je Europa odgovor za naše probleme. Odgovor je u boljoj Europi, u onima koji će se oduprijeti E, kušnjama e, da e, samo dobiju političke poene. Ono o čemu ovdje moramo govoriti je rješavanje problema naših građana. Treba nam veća razina socijalne pravde, veća razina ravnopravnosti među muškarcima i ženama. Trebamo biti u stanju E, obećati ljudima da će Europa ponuditi rješenje za njihove probleme i onda ostvariti rezultate. Mi ćemo dati sve od sebe kako bismo osigurali bolju Europu, Europu koja će dati novu nadu ljudima i vjeru u europski projekte. Hvala vam puno na tome što pokazujete da se vaša vlada bori za temeljne vrijednosti europskog projekta. Hvala. E, Lasalle je rekao da politika kreće od promatranja stvarnosti. Upravo zato slavimo obljetnicu eura i čuo sam e, šest govora koja nisu imala nikakve veze sa stvarnošću, nego je to bila riječ o zabludama i snovima. Vi govorite o tome da želite socijalnu Europu. Socijalna Europa je ona koja stvara radna mjesta i perspektivu za građane i naše mlade. To je ono što je presudno. I zato se trebate pitati E, zašto u Europi imamo najsporiji rast na svijetu? E, zašto E, govorimo o tome koliko smo e, sjajne uspjehe ostvarili, a zapravo nam trebaju privatne investicije. nemamo e, privatne investicije zato što postoji podjela i kline u Europi, a to je euro. Pogledajte Njemačku, tamo nema nikakve nezaposlenosti, a u drugim zemljama imamo prekarne uvjete rada, ljudi rade više za manje novca. To nije socijalna Europa kakvu želimo. Zastupnik Narod. Hvala. Poštovani gospodine Sanchez, Živimo u doba kada je sve prisutnija opasnost populizma i ekstremizma i moramo pronaći prave odgovore kako bismo ove eh, probleme sasjekli u korijenu. E, problem je u tome što je srednja klasa razočarana. Razočarana je načinom na koji se vodi politika. Previše ima političke dokrine, a doktrina premalo prave politike. Dovoljno je pogledati e, separatisti i e, krajnju desnicu i načine na koje oni pokušavaju uništiti Europu. Međutim, moramo sagledati ono što mi činimo i što bismo mogli učiniti bolje. Moramo E, dosljednije braniti Europu. Oni koji smatraju da je Katalonija problem moraju biti e, svjesni toga da ondje postoji e, stranka koja nije samo katalonska i pogledajte što je nedavno učinjeno. Učinjeno dovoljno je govoriti o sektaštvu, odnosno nije dovoljno govoriti o sektaštvu. Međutim, moramo se suočiti sa stvarnošću i raditi na solidarnosti i jedinstvu, a to vrijedi koliko za Europu, toliko i za Španjolsku. Zasnik Bove ima riječ. Gospodine predsjedniče španjolske vlade, petog studenog prošle godine otišao sam posjetiti svoje bivše kolege u Europskom parlamentu koji su danas u zatvoru, u španjolskim zatvorima. Da. li je danas moguće, zamislite da se nalazimo u takvoj situaciji da ljudi koji su izabrani najprije na europskoj razini, a zatim izabrani u Kataloniji na zakonit način, da takvi ljudi mogu biti bačeni u tamnicu zbog svojih političkih uvjerenja. U ovom parlamentu u više navrata prokazivane su neliberalne politike gospodina Orbana, prokazivane su neliberalne politike Poljske. Optuženi su s pravom svi napadi na prava do kojih dolazi u drugim zemljama u Europi. Recite mi, da li Španjolska zbog svojeg ustava i zbog politike koja se vodi u Kataloniji ulazi u tabor svih tih zemalja. Smatram da je to štetno. Čuo sam vaš govor, ali kako onda danas ljudi, zastupnici, članovi regionalnih vlada i šefovi udruga bivaju bačeni u zatvor. Ja sam čuo vašu ponudu za dijalog i slažem se s tim, ali ako hoćete dijalogizirati, ako hoćete razgovarati s nekim, pa to ne može biti s ljudima koji su u zatvoru. Treba osloboditi te ljude i onda se može razgovarati i nikad nitko od njih nije odbio preuzeti svoju odgovornost čak i pred sudom, čak i ako se ne slažemo da se te ljude stavlja, e, izvodi pred sud. Dakle, oslobodite te ljude i onda ćete pokazati da živimo u demokraciji podsjećam vas da morate poštovati sustav DONT. Ako vi govorite dvije minute, onda će jedan zastupnik iz vaših redova izgubiti riječ. Evo, to, vam, to sam vam htio reći. To je pravilo i treba ga se držati. Sada gospodin Urban Krespo ima riječ. Senjor Poštovani premijeru, vaša je vlada izrazila dobrodošlicu u a šest mjeseci kasnije je e, odbila prihvat što je išlo na ruku fašistima kao što je Salvini. Osim toga govorite o e, obustavi reforme na tržištu rada. E, o iznesena su obećanja o oporezivanju e, banaka i neke druge mjere. Međutim, e, ništa nije učinjeno kako bi se spriječile deložacije. E, vi ste naprosto saveznici populističkih struja. Pogledajmo što se zbiva u Andaluziji. E, tamo je potreban e, temeljit e, zaokret kako se ne bi služilo samo elitama. Krajnji je trenutak da učinimo nešto za Europu jer vrijeme istječe. Zastupnik Tanmas. E, složio bih se s onim što je rekao zastupnik Bove o katalanskim e, zatvorenicima koji su slučajno završili u predistražnom zatvoru već godinama. To su politički zatvorenici. Politički zatvorenici, a Europska komisija ne poduzima ništa, vijeće ne poduzima ništa, parlament e, kao institucija ne kaže ništa, pa čak i gospodin Verhofstadt šuti. Europske vrijednosti o kojima se neprestano govori e, se suzbijaju i pitamo se zašto. Najvjerojatnije je to zato što e, španjolska vlada podržava europski projekt e, i čini mi se da onda ispada da je u redu držati političke zatvorenike. To treba osuditi. A jako je teško podnijeti licemjerstvo. E, predlažem da se pogledate u ogledalo i e, prestanete voditi kampanju, navodnu kampanju da se oslobode politički zatvorenici. Zastupnik Epitidijeos. Hvala. Dobrodošli gospodine premijeru. Imao bih neka pitanja koja bih vam želio postaviti. Koje ćete mjere poduzeti u praksi kako bi vaša zemlja Španjolska, Italija i Grčka e, prestale biti u klopci s obzirom na migracije. Vi se zalažete za uspostavu europskih oružanih snaga, međutim, kako bismo opravdali povećanje vojnih sposobnosti u Europskoj uniji, morao bi postojati neprijatelj koji predstavlja prijetnju Europi. Možete li mi reći koji je to neprijatelje, koje su zemlje izložene prijetnje, Jer koliko je meni poznato, jedino Grčka i Cipar su izložene prijetnji Turske. Osim toga, zalažete se da Europska unija ima sposobnost intervenirati izvan vlastitih granica. Je li to budućnost o kojoj sanjate? E, uloga globalnog policajca. E, kažete da se trebamo riješiti pravila o jednoglasnom donošenju odluka, ali to znači da će manje zemlje imati e, manju moć. E, možete li zamisliti situaciju u kojoj je vaša zemlja u manjini i da nije u stanju braniti vaše vlastite interese? Hvala. Zastupnica Lange. Hvala lijepa gospodine premijeru na vrlo konstruktivnom izlaganju. Jasno je da je Španjolska pouzdan partner u Europi, a Europa će biti pouzdan partner Španjolskoj. Dakle, da, e, nastavit ćemo sa kohezijskom politikom, garancijom za mlade i tako dalje, ali mora biti jasno da odgovornost za socijalnu Europu e, kreće od nas samih. E, I Mislim da je opasna strategija kada nešto poduzimate kako biste skrenuli pozornost sa problema kod kuće. Ekonomski eh, je zahvalno eh, stajati na eh, temeljima divova. Vi koristite pogodnosti koje su nastale ranije E, ne smijemo dovoditi u opasnost e, postignuća koja su ostvarena. E, solidarnost je ovdje iznimno važna i zato se unaprijed veselim daljnjoj suradnji sa Španjolskom. Hvala. Zastupnik Lopez Duriz. Poštovani gospodine Sanchez, Ovdje smo se sastali i razgovaramo o budućnosti Europe i čini mi se e, stoga neobičnim da ovo ispada e, susret e, u sklopu izborne kampanje između vas i gospodina Timmermansa. Jer kada govorimo o diktaturama iz prošlosti, onda bismo mogli govoriti i o sankcijama u odnosu na Kubu i Venezuelu. Jeste li o tome govorili na vijeću ili ćete i tu šutjeti? Očekivali smo da će doći do promjena. Govorite o poštivanju pravne stečevine Europe. Morate pokazati da ste pravi europljani na način da postupate kao pravi europljanin na vijeću umjesto da prešutno odobravate Kastra e, Kubu e, na Kubi i Madura u Venezueli. Postoje politički zatvorenici na Kubi i u Venezueli trebali biste e, se založiti i za njihovo oslobođenje. Hvala. E, zastupnik Blanko Lopez. muchas gracias, Hvala lijepa. E, gospodine Stevan gonzalez Pons. E, ako je netko domoljub, onda to ne znači da viče Viva Espanja. To znači da štiti e, ustavne vrijednosti i ne surađuje s onima koji se bore protiv temeljnih vrijednosti. Kad god je Španjolska bila u opasnosti, reagirali smo na zahtjeve za pomoć. Želio bih ovdje reći jednu stvar. Postojala je opasnost raspada e, Španjolske i sada postoji još veća opasnost. Dva nezakonita referenduma su održana. Meni je jako žao

que aporte un modelo de desarrollo económico. Eh, građani žele da Europska unija bude korisna, da stvara ljudski sustav gospodarskog razvoja, da se usmjeri na građane i da se vidi uvjerenje u borbi za eh, prava ljudi. Narod eh, Baskijske zemlje već je desetljećima toga svjestan. Spremni smo stvarati stabilnost u EU i braniti načela E, i nositi se sa e, izazovima s kojima smo u suočeni. Kada gledamo na socijalnu dobrobit, moramo e, koristiti dijalog za rješavanje političkih problema koji su vrlo složeni. Pojednostavljeni odgovori nikud nas neće odvesti, samo ćemo ponavljati pogreške iz prošlosti i možemo to vidjeti svaki dan na televiziji i u ovim isječcima 30 sekundi. Dakle, moramo učiniti puno više. Moramo ponovo razmisliti o tome na koji način branimo naše politike, stojimo iza naših politika načela i to moramo napraviti u kontekstu vladavine prava, iako inače se naš politički problem lako može pretvoriti u e, e, nezakonito djelovanje kao što se to dogodilo u Kataloniji. To je vrlo štetno Moramo eh, imati humanistički europski eh, pristup i moramo promicati eh, rješenja na usklađen način i zajedno živeći. Hvala predsjedniče. Gospodin Sanchez, gospodine Sanchez, pozdravljamo napredak koji predstavlja ovaj proračun E, i zaista je moguće e, odlučiti se za socijalni put, e, put koji više šteti okoliš, koji se temelji na solidarnosti, a ne mržnji. Moramo biti hrabri. Gospodine Sanchez, Hoćete li e, konačno e, staviti i okončati e, ono što se događa s emigrantima u Španjolskoj? Hoćete li dozvoliti plovilima kao što su Open Arms da nastave spašavati živote u sredozemlju? Jeste li za Pariški sporazum za zaštitu okoliša, morate e, e, e, se pobrinuti za čistu energiju. Hoćete li odrediti datum za nuklearne elektrane, a da se ove druge zatvore? Hvala. Dobro jutro premijeru, dobrodošli u Europski parlament. Puno ste govorili o ženama, o pravima žena o nasilju nad ženama. Nadam se da ćete sljedeći puta biti ovdje, da će s vama doći neka žena u vašim e, stručnim službama. Čini se da ste došli samo sa muškarcima ali e, nadam se da će dakle vidjeti djelovanje koje proističe iz riječi. Italija i Španjolska uvijek su imale dobre odnose, ne samo zbog pitanja kao što su imigracija o kojoj smo dugo raspravljali. Nadam se da mogu izraziti nadu u ime e, nas e, oboje. Što se tiče reforme Dublina, mi se zapravo sjećamo kao da smo zapostavljeni od strane Europskog vijeća, država članica. Europski parlament je zapravo glasovao za reformu Dublina i za e, vraćanje imigranata no, to je važno, važno je da se premijeri i ministri o tome slože. Što se tiče nacije nad ženama, apsolutno slažemo da je djelovanje potrebno. Nama je zaista presudno da imamo pravilne politike. Moramo se pobrinuti da žene mogu u cijelosti odigrati svoju ulogu na tržištu rada i da ne budu zapravo e, zarobljenice kod kuće zbog obveza, ne zbog svog izbora. Hvala. Hvala lijepa. Ako već uspoređujete Kataloniju i Bavarsku, zamolio bih da e, barem slušate. E, krajnja e, ljevica je prije više od sto godina imala jednu inicijativu za neovisnost i to u doba kada nije postojala Njemačka. Tu postoji velika razlika u odnosu na Kataloniju i zato mislim da nema nikakvog smisla povlačiti ovakve paralele. Drugo, E, rekli, govorili ste o tome što se mora napraviti na europskoj razini. Bilo bi dobro čuti što kani učiniti vaša vlada. E, nedovoljno je samo zahtijevati e, da se odrade neke stvari, a poništavate određene mjere koje je u vašoj zemlji poduzela prethodna vlada. Želite poništiti reformu na tržištu rada, a sami ne poduzimate ništa kako biste otvorili nova radna mjesta za mlade. Temeljem onog što sam čuo nije dovoljno tražiti europsku solidarnost. Ono e, što treba su i vlastite mjere. Subsidijarnost i solidarnost su međusobno tjesno povezane. Hvala. Hvala. Govorimo o budućnosti Europe ovdje. Europski demokratski sustav ogroman je izazov. E, Europa se ne može nositi sa situacijom kada e, vlada države članice niječe demokratska prava i gradi jedan neliberalni sustav. Ja govorim o Mađarskoj i o premijeru Orbanu. Njegov najbolji prijatelj e, zapravo postao je najbogatiji čovjek u cijeloj zemlji Preobrazili su javne, pretvorili su javne e, medije, e, lažne vijesti su svuda u mađarskim medijima oporbeni zastupnici u parlamentu e, zapravo e, su fizički ugroženi, ništa se po tome ne postupa. E, šačica ljudi postala je nevjerojatno bogata, a tisuće ljudi, djeca gladuju. Predmeti korupcije se zapravo uopće ne istražuju, članovi oporbe i civilnog društva se zlostavljaju. Gospodine premijeru, vaša zemlja pretvorila se iz diktata diktature u demokratsku, vrlo poštovanu zemlju. Moje pitanje je što bismo mi trebali učiniti u EU da budemo sigurni da više nemamo novih diktatura u Europi. Hvala. Ako govorite dva puta duže, oduzimate vrijeme za e, govor svojim kolegama. Dobrodošli, gospodine Sanchez. 21. prosinca bio sam u Barceloni, tamo ste bili i vi. Tamo e, je, su bila četiri katalonska zatvorenika koje sam htio posjetiti. Počeli su štrajk glađom. E, nije na meni da e, prosuđujem politiku i strategiju, ali ne mogu prihvatiti da ljudi su sada već više od godinu dana u zatvoru, sjede u zatvoru, izloženi su opasnosti da, budu zatvoreni. Mogu vam reći da nitko, nitko nije počinio nikakvu nasilnu pobinu to smo vidjeli i u drugim zemljama, to nismo vidjeli i u drugim zemljama kao što je moja ili Švicarska. Politika se provode dijalogom, a ne kroz pravosuđe. Ja mislim da gospodin Davis je zapravo nešto ovdje propustio. Da, postoji opasan nacionalizam, gospodine Weber, ali ne u Kataloniji, nego u obliku opasnog neofrankizma. Nadam se da, da vi, e, gospodine Sanchez, možete nadvladati svoj strah u odnosu na desne ekstremiste i da ćete osloboditi političke zatvorenike. Poštovani premijeru Sanchez. Godine Sanchez